izjava potpredsjednika komisije odnosno visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku e, na temu vjerskih sloboda i kulturne raznolikosti. Prvi govornik gospodin Kurkulas u ime gospođe Ešton. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Pitanja koja su su, o kojima se govori u nacrtu rezolucije su e, vrlo opširna i vrlo interesantna. Dopustite mi da u ime barunice Ashton komentiram neke od elemenata koji će pomoći u ispunjavanju današnje debate. Europska unija namjerava nastaviti promicati unutar unije i izvan nje ista načela na kojima je ona sagrađena poštivanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. U lipnju 2012. je usvojen Europski strateški okvir za ljudska prava i demokraciju. S tim okvirom Europska unija je podsjetila da diljem cijelog svijeta žene i muškarci zaslužuju živjeti u slobodi, sigurnosti, u otvorenim i demokratskim društvima uz potpuno poštovanje ljudskih prava i vladavine prava. Europska unija je predana uložiti dodane napore u e, poštivanju tih univerzalnih e, prava. Jedan od prvih rezultata e, strategije 2020 je usvajanje europskih smjernica o slobodi vjere ili uvjerenja koje će se koristiti u vanjskoj politici. Te smjernice se koriste u izaslanstvima i sjedištima kako bi se potakla bolja suradnja sa trećim zemljama i to bilateralno i multilateralno. Kako bi se vodila borba protiv svih oblika netolerancije, diskriminacije na temelju vjere, te kako bi se kako bi se provele relevantne rezolucije u tom polju. Nadalje, u zajedničkoj izjavi od 20. rujna 2012. visoka predstavnica te predstavnici tri organizacije, organizacija islamske suradnje, Afričke, unije i Arapske lige, pozvali su na mir i toleranciju između religija, izrazili su svoje uvjerenje u ključnu važnost slobode vjere i tolerancije, osudili su zagovaranje bilo kakvog oblika e, vjerski utemeljene mržnje Vjera se ne smije zloupotrebljavati za poticanje ekstremizma i sukobljavanja. Isto tako su osudili nasilje i napade na diplomatske misije diljem svijeta. Zatražili su od svih političkih čelnika, bilo da su sekularni ili vjerski, da potaknu dijalog i toleranciju. Jedini odgovor na tamu netolerancije i diskriminacije je svjetlo tolerancije i dijaloga. Citiram iz te izjave. Visoka predstavnica Cathy Ashton te e, Europska služba za vanjsko djelovanje zajedno sa posebnim e, izvjestiteljem Europske unije, gospodinom Labrimidisom, su provodili sve ovo na svim razinama i osudili su, e, osudili su religijsku netoleranciju i diskriminaciju na temelju vjera ili uvjerenja, gdje god se ona pojavljuje. Visoka predstavnica je jasno osudila naselje utemeljeno na vjeri, poput slučajeva u Južnoafričkoj republici gdje je koje je jasno osudila 27.3. ciljano ubijanje civila na temelju njihovog etniciteta i religije i izrazila svoju zabrinutost o ranjivoj situaciji manjina koje su sve češće žrtve osvete. Naglasila je potrebu da se e, kazni, da se ukine nekažnjivost, a isto tako pozvala je nacionalna tijela da promiču dijaloge i slične inicijative. Europska unija je sudjelovala u inicijativama interkulturalnog i međuvjerskog dijaloga u duhu otvorenosti, sudjelovanja, međusobnog razumijevanja, a uključujući i u okviru UNESCO-a, e, Saveza civilizacija UN-a ili Istanbulskog procesa potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između Europske unije i UNESCO 2012. E, pokrenuta je još pojačana suradnja. Dijelimo zajedničke ciljeve, a to je konsolidacija demokracije i ljudskih prava, uspostava mira i poticanje održivog razvoja. I zbog tog razloga Europska unija jasno promiče multilateralnu suradnju. Financira, sredstva Europske eh, unije za UNESCO uključuju obuku za mlade sirijske izbjeglice u Jordanu, eh, zatim jačanje stručnosti, mm, čiji je cilj jačati upravljanje u 13 zemalja. Zatim očuvanje eh, baštine u Egipatu, Jordanu i Libanonu, te očuvanje i restauracija Timbuktu manuskripta. Obrazovanje i kultura su ključni stupovi demokratskih društva koje želimo. Obrazovanje će ostati važan element e, cjelokupnog elementa razvoja Europske unije. Obrazovanje promiče poštivanje ljudskih prava i demokraciju, uključujući i dug, cjeloživotno učenje te učenje na zajednički život. Svi su ovi elementi ključni za ostvarivanje odgovornog građanstva i održivog razvoja. Uloga UNESCO u inicijativi globalnog obrazovanja ostaje naravno ključna. Kultura je pokretač razvoja i zbog toga je podrška kulturi isto što i podrška razvoju. 5. svibnja je održan visoki sastanak e, u New Yorku, to jest će se održati u New Yorku od strane UNESCO-a i govorit će se o važnosti kulture u razvoju. Europska unija isto tako snažno brani raznolikost kulturnih izražaja. Usvojili smo konvenciju UNESCO-a 2005. i jedan od glavnih ciljeva Europske unije u našim odnosima s trećim zemljama jest podržati razvoj kulturnih politika i promovirati tu konvenciju prema vodstvu povjerenika Vasilijua. su, naša su izaslanstva sudjelovala u Pekingu i e, Kina je postala prvi slučaj koji jasno pokazuje ulogu kulture u diplomaciji od čovjeka do čovjeka te međusobno razumijevanje u okviru naših e, vanjskih odnosa glavni tajnik Europske službe za vanjsko djelovanje, gospodin Pierre Vimont, je nedavno u svoj ured imenovao koordinatora za kulturna pitanja, koji radi zajedno sa zemljama članicama, rade na promociji e, suradnje i u tom području. Taj je koordinator aktivan, stupa u kontakt sa čitavim nizom dionika na e, međunarodnoj kulturnoj sceni. Inicijativa Više Europe koju podržava civilno društvo je jednako aktivna u okupljanju nekoliko aktera. Udruženje nacionalnih kulturnih institucija Europske unije je također tu jedan od je također tu u prvim redovima. Rezolucija parlamenta s pravom naglašava važnost borbe protiv smrtne kazne imamo čvrstu politiku da se smrtna kazna mora ukinuti. I smatramo da kulturne razlike ne smiju nikada utjecati na temeljno pravo, na život i na ljudsko dostojanstvo. Javno smo osudili i to i dalje činimo korištenje smrtne kazne u bilo kojoj okolnosti i u bilo kojem trenutku. Neprestano naglašavamo i u našem dijalogu s trećim zemljama ili kroz javnu diplomaciju. Okrutnost i irreverzibilnost ovog e, arhaičnog oblika kažnjavanja. Smjernice Europske unije o smrtnoj kazni jasno upućuju da moramo djelovati kad god se ovaka, ovakvo kažnjavanje dogodi. U europskom kontekstu Europska unija je odigrala ključnu ulogu u osvajanju rezolucije opće skupštine un e o moratorijumu o smaknućima i nastavit će s tom praksom i ove godine na opće skupštine. Hvala vam puno na pozornosti. Hvala vam. Sljedeća govornica gospođa Đanaku. Hvala vam. Htjela bih zahvaliti gospodinu Kurkulasu koji je ovdje u ime brunice Ashton. Sve ono što je rečeno stoji i u našem prijedlogu. No, postoje određene razlike koje se često shvaćaju kao izlike i koriste za promicanje nasilja, za promicanje mržnje. I u tim uvjetima čini se kao da se ništa ne može promijeniti. I kao da se ne može promijeniti Mm, ta netolerancija o kojoj svjedočimo. Postoje vjerske manjine koje su neprestano žrtve nasilja. To vrijedi za kršćane, za židove i za muslimane i za pripadnike Bahaj manjine. Jako je puno pojedinaca koji imaju drugačija uvjerenja, čak i unutar iste vjere. i ponekad nasilničke skupine iskorištavaju tu vjersku raznolikost kako bi potaknuli nasilje. Nama je, e, su ljudska prava u središtu naših politika, konvencija Vijeća Europe jasno nalaže poštovanje ljudskih prava. I u svim tim zemljama s kojima surađujemo po pitanju razvoja, po pitanju trgovine, moramo inzistirati na tome na koji način Europska unija može iskoristiti mehanizme koje ima na raspolaganju kako bi mogla ne prenijeti svoj politički stav, već kako bi stvorila okvir u kojem će se prihvaćati sva uvjerenja, okvir u kojem će se graditi jednakost i na taj način će doći do više demokracije u, više, e, u sve više zemalja svijeta. E, Europska služba za vanjsko djelovanje već e, ide u tom smjeru. Parlamentarna diplomacija može isto tako odigrati ključnu ulogu, baš kao i kulturni odnosi, a sve se to temelji na obuci, to jest na obrazovanju. To je jedan od ključnih elemenata. U ovom okviru ključna uloga Dakle, u središte se mora staviti jednakost između muškaraca i žena. U mnogim zemljama se vrlo često vidi da se iza tih e, vjerskih uvjerenja zapravo skrivaju vrlo velike, vrlo velika nejednakost između muškaraca i žena. Još bih htjela zahvaliti e, ministru na suradnji u svim ovim, e, na svim ovim temama. Ovo je moje posljednje, moj posljednji govor u parlamentu. Neću više sudjelovati u radu sljedećeg parlamenta i stoga bih htjela zahvaliti svim kolegama, svom predsjedništvu i poželjeti vam najbolje u budućnosti. Nadam se da će sve ići brže, da će stvari funkcionirati bolje i da ćemo imati bolju budućnost za sve naše buduće narašteje. A sada Ana Gomeš, Predsjedniča. Najprije želim pozdraviti gospodina gospođi, e, gospođu Kanaku, ne zbog toga što je to njezin posljednji govor u parlamentu, već sam joj htio čestitati što je bila toliko otvorena i što je prihvatila veliki broj prijedloga iz našeg kluba zastupnika. Promocija osnovnih vrijednosti i slobode, koja bi trebala biti univerzalna, je naravno važno i sve se to mora odraziti i u e, vanjskom djelovanju Europske unije na multilateralnim forumima, u sporazumima koje potpisujemo u našim politikama razvoja i trgovinskim politikama. E, ovaj svijet je postao sve više globaliziran i upravo zbog toga je dijalog između civilizacija od velike važnosti. I to je nešto što ne možemo ostaviti po strani kad govorimo o uspostavi nekakve univerzalne civilizacije. Imamo e, zajedničke vrijednosti i moramo ih iskoristiti u iskorjenjivanju svih oblika diskriminacije, netolerancije i mržnje. To je, jedna od, e, to je jedan od važnih izazova za Europsku uniju. Živimo u svijetu koji nije e, doživio kraj povijesti sa raspadom Sovjetskog saveza još uvijek imamo ekonomske, e, socijalne, kulturne raznolikosti koje se koriste kao alat za promociju nedovoljne razvijenosti. To je i dramatični primjer, primjer Srednjoafričke republike u kojoj se vjerske raznolikosti koriste kao e, opravdanje za strašna, strašne zločine ne smijemo zaboraviti da ekstremizam i terorizam utemeljen na vjerskom fanatizmu dovode do ogromnog broja žrtava i to više izvan Europe nego u Europi. Ako uzmete, na primjer, islamski terorizam ima e, daleko više žrtava među e, muslimanima nego, bilo, nego među bilo kojom drugom skupinom. I zato se moramo boriti protiv tih sila koje pokušavaju iskoristiti vjerske vrijednosti kako bi postigle ovakve ciljeve. U parlamentu jako puno govorimo o zaštiti manjina na Bliskom istoku. Govorimo o kampanjama za izbacivanje ljudi iz gradova u kojima su živjeli stoljećima te takve muslimanske zajednice u tim gradima su glavne žrtve sektaškog naselja na Bliskom istoku. I još bih dodala na kraju, gospodine predsjedniče, da Europska unija se jednostavno mora boriti za obranu tih vrijednosti na međunarodnoj sceni. To naravno vrijedi i za rezoluciju Vijeća sigurnosti. E, govornica je prekinuta gospodine predsjedniče, ministre, već stoljećama nije bilo proganjeno toliko kršćana koliko u posljednjih nekoliko godina. Tragični klimaks toga je u Pakistanu, Iraku i Siriji. Naročit, u tim zemljama, naročito u Siriji i Iraku, e, se e, uništavaju e, velike kršćanske zajednice a to je e, posljedica e, loše politike zapada. Mm, e, Evropska unija se treba shvatiti kao zaštitnica kršćana, kršćana koji su bez ikakove zaštite. Što se tiče točke 30, tu se govori o uzajemnom načelu uvjetovanosti E, točno, ali gdje se to načelo, to jest načelo reciprociteta e, kad govorimo o Turskoj. Ona ne progoni samo kršćane, ne e, već i podržava banke koje djeluju u susjednim zemljama i opet istrebljuju Armence. Turska se to radi e, a znamo da je kriva za e, genocid Armenaca u 19. slučaju. E, imamo i sljedeći govornik je gospodin Predan. Hvala predsjedniče. Kroz cijeli ovaj mandat e, sam e, često govorio o vjerskoj slobodi i e, govorio u prilog raznim vjerskim zajednica u raznim zemljama. Vrlo često smo morali osuđivati nasilje protiv vjerskih zajednica. E, bilo da se one bilo da su one kršćanske muslim, muslimanske e, budističke ili neke druge mnoge vjerske zajednice nemaju osnovnih e, prava samo zato što su članovi što se drže tih svojih vjerskih načela vrlo često se razaraju crkve u raznim zemljama i na ovoj sesiji ćemo razgovarati o progonima kršćana u Pakistanu zbog zakona o blasfemiji. E, stoga je važno da imamo koherentnu strategiju akcije e, Evropske unije kako bismo se borili protiv širenja netolerancije. E, to je rekla i kolegica Đanaku i to vrlo opravdano. E, e, e, moramo raditi na politici kulturne raznovrsnosti jer je to vrlo osjetljivo pitanje. A tu su se imali podijeljena mišljena članovi odbora za vanjsku politiku. Moramo se vratiti našim osnovnim idejama Moramo se držati načela akcije koja su vrlo jasna. E, slažem se s gospođom Janaku da kulturne vjerske razlike se često koriste na globalnoj razini kao e, pretekst za ozbiljna kršenja ljudskih prava. E, to je sve više izvor polarizacije i sukoba i ekstremističkog naselja Vidimo što se sada da, dešava u Nigeriji. E, napad u Abuđi u ponedjeljak je, u ponedjeljak je doveo do mnogih žrtava. Mnogi su ljudi izgubili život početkom ove godine e, zbog e, grupe bo, Haram u našoj strategiji moramo biti dosljedni. Moramo naglašavati činjenicu da e, netolerancija ne smije dovoditi do nasilja, da to nije sukladno e, vrijednostima Europske unije. E, sljedeći govornik je gospođa Ljubčeva. Gospodine predsjedniče, Podržavam rezolucije e, koja se tiče e, e, vanjske politike Europske unije na području vjerske tolerancije. Mi smo predstavnici europskih građana, mi trebamo jasna načela na kojima ćemo graditi odnose sa svijetom u Europskoj uniji žive narodi s raznim kulturama, identitetima i vrijednostima. Mi možemo imati vanjsku politiku koja ne krši suverenitet država članica, međutim istovremeno štiti ljudska prava. Moramo uzeti u obzir i kulturnu raznolikost e, e, ta raznolikost koji put e, vodi do napetosti i sukoba, a to ne smijemo tolerirati. E, govorimo o ksenofobiji, netoleranciji, to su pojave koje nisu nepoznati u Europi. E, često smo se u našoj povijesti s tim suočavali Zbog svega toga vanjska politika i potreba za vanjsku politiku treba biti temeljena na stabilnoj demokraciji, međunarodnoj suradnji i konstruktivnim rješenjima. Europska unija ne smije e, poticati, e, e, ne smije mora eh, poticati demokratske institucije po cijelom svijetu. Europska politika mora poticati eh, razvoj eh, svih područja i svih vrijednosti. Mi moramo garantirati sigurnost i razvoj budućih generacija. To će odrediti našu budućnost. Mnogi podržavamo, mi podržavamo E, ovu rezoluciju. E, govorimo o Siriji, e, tu postoji ksenofobija. U mojoj zemlji gdje, smo, gdje imamo mnogo izbjeglica i to dovodi do vrlo raznolikih mišljenja i kontroverzi zaštita prava manjina je od ključne važnosti moramo e, podržavati europska načela e, dugotrajnim e, dugoročnim rješenjima hvala lijepa gospodin Grip je sljedeći govornik Hvala lijepa gospodine predsjednički. Europski parlament mora igrati posebnu ulogu u borbi za ljudska prava. Moramo se boriti za nediskriminaciju, jednako, jednaka prava žena, prava djece koja su vrlo ranjiva. Jedno od najvažnijih prava je pravo na vjersku slobodu, na tradicije i kulturnu raznolikost. Mi ta prava smo E, ugradili u naše dokumente i u rezolucije i smjernice Europske unije. Da li je to dovoljno? Vidi se da nije. Vrlo često u zemljama s kojima imamo e, povlaštene odnose, odnose na primjer e, zemlje koje su potpisale sporazume o pridruživanju koje primaju pomoć i e, sudjeluju u drugim programima suradnje prema informacijama koje dolaze od raznih e, e, organizacija koje vrše monitoring. Mi saznemo na primjer da Sjeverna Koreja progoni kršćane. 100 tisuća kršćana žive u ilegali jer ih se smatra državnim neprijateljima. Imamo recimo progone u Somaliji usprkos činjenice da je e, vlada u Mogadišu umjerenija ipak e, e, kršćanske crkve žive u ilegali. Imam E, imamo i e, podatke o zemljama koje su e, najveći krivci u kršenju vjerskih prava. Republika Središnje Afrike je još jedna zemlja koja je rizična. Već smo govorili o tome što se tamo događa. Imamo nasilje protiv kršćana u Siriji e, sukobi e, u Siriji e, su doveli do milijuna iz, izbjeglica. Aramejska manjina koja govori jezikom Isusa Krista u blizu Manule, oni će biti uništeni. Oni su osuđeni na izumiranje. 80 milijuna kršćanskih zajednica su žrtve progona, ali i druge vjerske zajednice. E, nedavno smo čuli da e, krimski tatari su se pridružili tim e, progonjenim grupama. Ljudi E, stradaju samo zbog toga što pripadaju e, nekoj vjerskoj zajednici. Također se uništava e, baština cijelih generacija. Gospodin ima riječ. Hvala predsjedniče. Mi se približavamo završetku našeg mandata i sada govorimo o kulturnoj raznolikosti E, to je e, još uvijek izazov i u Europi i u cijelom svijetu. E, imali smo razna mišljenja u ovom domu. Mislim da ćemo to nadići u našim glasanjima. Podsjećam da su evropski konzervativci glasali protiv prava na raznolikosti Mislim da će e, sutrašnje glasanje e, potvrditi upravo e, suprotno. I Njemačka i Britanija su kritizirale koncepciju raznolikosti. I takvih mišljenja je bilo. Zabrinuti smo da britanski konzervativci glasali o jednom stavku koji je bio neosporan. E, mislim da je to vrlo žalosno. E, drago mi je da stavak 30 e, jasno uključuju i ljudska prava u europskim trgovinskim sporazumima. Podsjećajući na ove klauzule mi koji puta ne možemo zaštititi ljudska prava i e, vjersku raznolikosti. Međutim, moramo se ozbiljno suprotstaviti e, e, vjerskoj diskriminaciji u našim vlastitim zemljama. Mnogi zastupnici će održati svoje konačne govore. Nada nadam se da ćemo se svi sjetiti da je moja skupina oštro branila vjerska prava i raznolikost u posljednjih pet godina. E, e, e, tajnik moje skupine je uključio etičku vanjsku politiku zašto je bio kritiziran. Mi se nadamo boljem svijetu, a e, međutim naša moralnost se ne smije bazirati na jednoj ideologiji moramo razlikovati između onoga što je pravo i što je krivo hvala lijepa sljedeći govornik je gospodin Svensson ima tri minute hvala lijepa ja se bavim politikom već 50 godina. U posljednjih pet godina sam proveo u Europskom parlamentu. Malo je čudno nakon toliko vremena e, da držim sada moj zadnji govor. Vrlo sam zahvalan što sam bio u mogućnosti biti dijelom Europskog parlamenta pet godina, moram reći da ću se vrlo rado sjećati e, ovog parlamenta, parlamenta koji se bori za ljudska prava i slobode. Vrlo često kažemo da ne smijemo samo govoriti o tim stvarima, već i djelovati. Često govorimo o gospodarskom radu. E, ja poštujem takove argumente, ali rekavši to, ako je jedna stvar koja nam stvarno mora biti važna u Europskom parlamentu, e, e, e, to je demokracija. Moramo Eh, se boriti za demokraciju, da svaki pojedinac ima eh, sva prava bez obzira na vjeru, rasu ili bilo što drugo. Temeljna prava se moraju poštivati. Neću eh, sada nabrajati stvari jer onda uvijek nešto zaboravite. Svaki pojedinac ima svoju vrijednost, svoje dostojanstvo to je nešto što je inherentno u svima nama kao ljudskim bićima, kao što su mnogi rekli i to je opravdano. U, u cijelom svijetu imamo progone, naročito kršćana koji se progone zbog svoje vjerene. Organizacija za ljudskih prava nam kažu da 80% ljudi koji, se, koji su izloženi progonima su tome izloženi zbog toga što su kršćani. Mislim da je važno naglasiti da e, se ti progoni naročito koncentriraju na kršćani. E, ne smijemo e, se bojati da govorimo o vlastitom identitetu. Govorimo o vladavini prava, slobodi tiska i tako dalje moramo se za njih boriti moramo otvoren reći što se događa kršćanstvo je naše, naša bastina toga se ne smijemo sramiti mislim da se radi da govorimo o toleranciji o prihvaćanju imamo vlastita načela vlastite vrijednosti vlastiti identiti. toga se moramo držati a isto tako poštivati prava drugih moja najveća želja i ovo je moj zadnji govor pred ovim parlamentom, moja je želja da Europska konvencija o ljudskim pravama bude temelj parlamenta, Europskog parlamenta u budućnosti. Hvala lijepa za, na ovom goru. Sljedeći e, govornik je gospodin Zala, ima jednu minutu. Kolege, e, naša zadaća nije da podržavamo e, razne vjere, moramo podržavati vjersku slobodu. E, sekularizam ne, znači ateizam. E, sekularno društvo je funkcija država, a država mora osigurati slobodu svim vjerskim opredjeljenjima država to mora e, osigurati. Ona mora garantirati vjersku slobodu i privatnost. Država mora biti sekularna kako bi zaštitila slobodu mišljenja. Ona ne smije preferirati nijednu vjeru. To je načelo tolerantnosti. E, država je garant e, tih prava to mora biti i dio naše vanjske politike e, moramo imati i pravo na promjenu vjere e, u Europu u Europi vidimo pokušaje da se e, donose zankoni o nekim vrijednostima kršćanskim vrijednostima na primjer to je slučaj u Mađarskoj E, imamo dva zla. Prvo je zlo upotreba vjero, a drugo je e, progon vjere i e, religioznih ljudi. Zloupotreba vjere se događa kada religiju koristimo za ideologije kada se ideologija e, e, e, koristi za terorizam, kad se progone ljudi zbog vjere. Nije to privilegij samo islama, imamo i, i fenomen Putina koji prijeti Europi jer se proglašava zaštitnikom ljudskih prava. Međutim, on je E, on vrši i genocid i masovno krši ljudska prava. Imamo i druge pojave, a to je progon e, e, vjere, naročito kršćana u cijelom svijetu. U našoj vanjskoj politici se moramo snažno boriti protiv toga, bez obzira o kojoj se vjeri radilo Ipak e, moram se protiviti gospodinu Sanaklaru. U Lisabonskom ugovoru se govori o vjerskim korijenima Europe. Europa je raznolika, ali pogledajte e, Strasbourg i njegovu katedralu. Onda vidite jasno da je Europu oblikovalo kršćanstvo i židovstvo Eh, starija sestra kršćanstva. To su korijeni Europe. Mi ne smijemo njekati te eh, korijene. Eh, sekularna država ne brani nikakva prava. 80% nas Evropljana smo kršćani. Imamo te duboke kršćanske korijene i stoga imamo posebnu obvezu da se borimo protiv progana kršćana u svijetu a naravno da ne, ne, ne smijemo nikoga zanamerivati pri, tome ako se progoni dešavaju u nekoj zemlji onda moramo nastupiti kao zaštititi e, i kršćane e, tko će to činiti ako ne mi e, tko je zainteresiran za vjerska prava i slobodu, on neće imati ništa protiv ovakovih načela. Ako ne poštujemo vlastitu vjeru i ako se ne brinemo o vlastitoj vjerskoj zajednici, onda nećemo se brinuti ni za druge vjerske zajednice. E, e, e, Jer E, e, nema sluha za vjerska pitanja i vjerske problem. Moramo biti zaštitnici vjerske slobode. Hvala lijepa. Gospodin Mirski nije ovdje. A sada ću zamoliti gospodina Kelija da uzme riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Iako nema mnogo ljudi u vijećnici, ova tema za nas je iznimno važna. Sloboda vjere i poštivanje kulture, poštivanje i religije i kulture u današnje vrijeme iznimno su važni. Danas kad čovječanstvo napreduje u svijetu Svakoga četvrtka poslje podne razgovaramo o tim temama i možemo vidjeti nepravdu na različitim mjestima u svijetu. I sutra poslje podne ćemo o tome razgovarati, osobito o nepravdi koje su izloženi kršćani u Pakistanu. Sasvim sigurno kršćani su izloženi golemoj nepravdi diljem svijeta, a mi osobito u našoj skupini, u našem klubu zastupnika, kao što je rekao gospodin Poselt i drugi, mi bismo se osobito trebali zalagati za te ljude, jer se moramo zalagati za slobodu svih religija, pa i za one ljude koji nisu pripadnici niti jedne religije, odnosno uopće ne vjeruju u Boga. E, to je također iznimno važno. U narednih pet godina u ovome parlamentu, volio bih da napravimo reviziju naših politika koje se odnose na razvojnu pomoć i sporazume za pojedine zemlje e, jer je potrebno zajamčiti da u tim zemljama postoje vjerske slobode, da se poštuje kulturna raznolikost i prava žena. Doista je skandalozno kad vidimo što se događa u različitim dijelovima svijeta gdje su ženama uskraćena njihova prava. I na kraju treba ukinuti smrtnu kaznu kao što su rekli moji kolege nema nikakvih zahtjeva za spontano javljanje za riječ, pa sada dajem riječ gospodinu Kurkulasu za završne napomene. Ja bih htio zahvaliti svima onima koji su izjavili, dali ovdje svoje izjave u ovoj vrlo plodonosnoj raspravi. Proučavali smo tekst rezolucije i htio sam reći da kad govorimo o individualnim slobodama, da, naravno da je zaštita sloboda i sloboda vjere te borba protiv bilo kakvog oblika nasilja vjerskog ili bilo kakvog drugog, da je sve to jedan od prioriteta. I u svjernicama koje sam ranije spomenuo se sve to uzima u obzir. Nadalje htio bih vas podsjetiti da uh, Cathy Ashton i vijeće da su u mnogo slučajeva reagirali u specifičnim slučajevima nasilja, zlostavljanja, i to posebice u slučajevima zajednica u Iraku i Iranu te u slučaju Aleksandrije, a da ne govorimo i o drami u Siriji. U tim svim slučajevima e, mnoge su zajednice u poteško, suočavaju se poteškoćama. Slažem se s ovime što je rekla gospođa Đenaku. Europska unija ne želi nametnuti vlastite kulturne kodekse. Mi želimo poštovati kulturne specifičnosti ostalih zajednica. Naravno, isto tako, kulturna raznolikost je jedna od e, temelja, je jedan od temelja Europske unije. Prije nego što dovršim, još bih e, htio zahvaliti svim zastupnicima koji su se bavili ovom temom, a posebice onima koji su kojima je ovo kraj mandata. Htio bih e, najviše zahvaliti gospođi Đanaku na njezinom doprinosu. Ona godinama e, radila u institucijama i da e, a godinama je davala ovaj njem bogati doprinos. Još bih htio jednom e, naglasiti važnost njezina rada u usvajanju ostalih uredbi, poput na primjer uredbu za e, političke stranke i za zaklade. Doista najiskrenije vam zahvaljujem na svom poslu obavljenom u proteklih godina Vaš je rad bio sjajan i srdačno vam zahvaljujemo. Dobio sam jedan prijedlog donošenja rezolucije um, i ovime završavamo ovu raspravu. Glasovat ćemo o ovom prijedlogu sutra u 12 sati. Dolazimo sada do sljedeće točke dnevnog reda. To je izvješće gospodina Švaba o povredama propisa o tržišnom natjecanju. Prije svega riječ dajem gospodinu Švabu.